Točka je sada izvještaj kolegice Honibol o seksualnom iskorištavanju prostitucije te njezinom utjecaju na jednakost spolova i četiri minute ima izvjestiteljica sada na raspolaganju. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zahvaljujem kolegama i zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni, nevladinim organizacijama s kojima sam surađivale, europski ženski lobi, različite mreže žena koje su e, preživjele i same prostituciju i isto tako e, koordinatoru za borbu protiv trgovanja ljudima. E, moje izvješće se temelji na dvije direktive. Direktive o žrtvama nasilja koje imamo iz 2012. i isto tako direktiva iz 2011. u pogledu trgovanja ljudima jer e, znamo svi da e, u stvari trgovanje ljudima e, podržava prostituciju i obratno i to je upravo jedan od razloga zašto je prostitucija prekogranična tema i zašto je to nešto uistinu oko čega bi mi trebali biti duboko zabrinuti u ovom parlamentu. Tu su naravno i određene implikacije koje su vezane uz zdravlje, e to je vrlo važno. Tako da mi u uistinu drago što imamo ovu mogućnost predstaviti vam ovo izvješće. E, bila je to istina jedna kontroverzna i teška tema jer zakoni koji se odnose na prostituciju vezano uz e, ukupnu strategiju koju ima i ono što radimo vezano uz prekogranična pitanja ti zakoni su u stvari u nadležnosti država članice i naravno to je pod njihovom nadležnosti u određenim zemljama poput Ujedinjenom kraljevstvu Prostitucija po sebi nije ilegalna, ali sve što je vezano uz nju je, dakle podvođenje, e, vođenje brodela ili bilo kakve druge asocirane aktivnosti, to su sve kaznena djela. U nekim zemljama je prostitucija potpuno legalna, kao što je to slučaj recimo u Njemačkoj i u Nizozemskoj. Tako da imamo istinu vrlo različite perspektive i to nije činilo možda ovo izveće teškim, već je bilo teško uzeti u obzir sve te različite tradicije koje postoje diljem Europske unije. Ali mislim da je jedna stvar postala jasna. A to je da jako, jako malo žena radi u prostituciji, potpunoj slobodi, zbog svoje slobodne odluke. I ja sam razgovarala sa čitam nizom ljudi koji rade u prostituciji kroz različite oblike. I u stvari nisam srela jednu ženu koja je to potpuno slobodno odabrala. Kao što sam rekla, mnoge su bile žrtve trgovinje ljudima i nedavno istraživanje pokazalo da 62% one od onih kojima se trguje e, su žene upravo zbog seksualnog iskorištavanja. Često se radi o mladim ženama, e, djevojkama i to je uistinu strašno. Dodatno te žrtve trgovanja ljudima su oni isto tako koji imaju određene navike onda vezano uz drogiranje Statistike su tu vrlo e, nešto što se teško može naći u ovom području, a veliki broj onih koji radi u prostituciji imaju uistinu e, teške živote i kao mladi su prošli kroz teške situacije, a budući kada govorimo o ovoj gospodarskoj krizi, tu je opet veliki broj žena koji je otišao u prostituciju zbog siromaštva. U svakom slučaju prostitucija nije posao kao bilo koji drugi. Da je to je zasigurno nešto što je protiv jednakosti spolova. Zbog toga u svom izvješću predlažem da uzmemo uistinu vrlo ozbiljno model koji se koristi u skandinavskim zemljama, koji se recimo koristi u Švedskoj, gdje onaj koji kupuje usluge e, je, kazano odgovoran. I to pokazuje određene rezultate. To je još od 99. kad je vedeno u Švedskoj smanjilo e, za pola dakle usluge koje se koriste u prostituciji i ja mislim da upravo to bavljenje prostitucijom e, je naj, na najbolji način se možemo pozabaviti time da e, smanjimo potražnju i čini mi se da su u tom pogledu najbolji modeli koji funkcioniraju model koji uopće funkcionira u Švedskoj stoga bih vas zamolila da uistinu podržite ovo vrlo važno izvješće Hvala lijepa kolegici Honibal. E, sada imamo spontano javljeni za riječ i ovdje se opet javilo više kolega nego što je to moguće i kolegica. Oni koji su, uzet ćemo obzir, dakle i po nacionalnoj pitanju i oni koji su već prethodno govorili, ali evo započet će kolegica Zaborska. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ja bih željela podržati kolegicu Hannibal i ovaj tekst koji je usvojen u odboru. Taj pojam prostitucija sadrži već u sebi to trgovanje ljudima. Jedna osoba kupuje drugu kako bi zadovoljio e, svoje stekao svoj užitak. E, uvijek je načelo isto kada govorimo o ljudskim bićima koje se koriste kao e, roba i to je nešto što bi trebalo zabraniti. Mm, s mojim stavovima se neće složiti one kolege koji su legalizirali prostituciju. E, čak je, su i sudovi donijeli presude da je prostitucija zanimanje kao i bilo koje drugo zanimanje. Ja se nadam da će Hannibal izvješće moći proći kao izvjestiteljica u sjeni. Ja ću učiniti e, sve što mogu da se tekst podrži od strane moje e, grupe, odnosno kluba. Zahvaljujemo gospođi Zaborskoj. Gospodine predsjedniče, prostitucija utječe na 40 do 42 milijuna ljudi diljem svijeta. Najviše se tu radi o ženama. To je istino jedna situacija nije imamo uzroke i posljedice jednakosti spolova i dokazano je da gospodarski problemi, isključenost e, e, su uistinu nešto što uzrokuje e, prostituciju, da je svodništvo usko povezano sa organiziranim kriminalom, kada govorimo o prostituciji, to povećava čitavo tržište trgovanja ljudima, ženama i djecom sve države članice imaju svoj način bavljenja tim pitanjem. Neki misle da je prostitucija kršenje ljudskih prava žena, da je to jedna vrsta seksualnog robstva koje time i osnažuje nejednakost spolova. Drugi opet misle da žene mogu činiti što žele svojim tijelom. Taj skandinavski model je čini se najbolja moguća zaštita kada govorimo o dostojanstvu žena. Međutim, bitno je da promoviramo e, dobru policijsku i pravosudnu zaštitu Prostituciju se ne, ne može se gledati na prostituciju samo kao na zanimanje. Zahvaljujemo kolegici Estreloj. Kolegica Lunaček je na redu. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, povjerenice, kolegice i kolege, gospođa Hannibal, po mom mišljenju i većine u mom klubu zastupnika predstavlja vrlo jednostrano pristup i ne uzima obzir sve one različite pristupe koje imamo u Europskoj e, uniji. E, kao feministica ja trebam reći da imam problem s time da u našem patrihalnom društvu previše ljudi, muškaraca prečesto gleda žene kao na objekte, bilo da se radi o seksualnim ili u pogledu rada ili slično, a ne kao dostojanstvena ljudska bića. Ali kriminalizacija kriminalizacija kao što to imamo u skandinavskom sustavu ne rješava problem. Trebamo e, dakle e, razlikovati prostituciju trgovanje ljudima i isto tako e, seksualno djelovanje u pogledu nečije slobodne odluke. Ja znam da neke žene koje su suočene sa soromašom se odlučuju za to, ali to je njihov izbor, to je njihova odluka. Dakle, zajedno sa kolegama iz drugih e, kluba zastupnika predlažemo drugo rješenje koje će se fokusirati na odgovornost država članica i isto tako na pružanje strategija izlaza onima koji žele napustiti strategiju, e, žele napustiti prostituciju, prosite. Zahvaljujemo kolegici Lunaček. E, kolegica Subelo. Zahvaljujem. 82% 82% prostitucije se odnosi na žene i naravno da to stvara veću nejednakost između žena i muškaraca i tu se radi o istinu o brutalnom kršenju. Nije to stvarna profesija, to je oblik nasilja prema ženama i odražava isto tako e, društvene i gospodarske nejednakosti koje uzrokuje kapitalizam. Kapitalizam mislim da se sve može prodati i kupiti uključujući privatnost. Tretira žene poput e, roba i isto tako stvara profit s vodnicima, a u zemljama gdje je prostitucija legalna, sada su oni postali još i ozbiljni biznismeni. U jednom društvu bi rad pojedinca treba dopinjeti e, društvu. Što bi trebali misliti o ženi koja prodaje svoje dostojanstvo kako bi zadovoljila muškarca? E, zasigurno se tu radi o određenoj greški. Dakle, Žene se ovdje smatra žrtvom, njih treba zaštititi i trebamo kriminalizirati one dakle, koji e, iskorištavaju žene, to su sami klijenti. Kolega si na redu. Tu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ako želimo biti učinkoviti u borbi protiv prostitucije i svih vrsta seksualnih agencija i slično, moramo imati vrlo strog zakon. Nešto što će ljude uistinu odvraćati od toga. Trebamo se prisjetiti toga da u nekim zemljama su zakoni vrlo strogi ali onda poteškoće nastaje kod primjene zakona, provedbe zakona. Trebamo biti svjesni toga da postoje određene odredbe zakona, ali njih treba i primijeniti. U Poljskoj žene prodaju svoje tijelo, pogotovo vozačima kamiona, uz ceste u Poljskoj. I oni obično dolaze iz Južne Europe i žive u nemogućim uvjetima trebamo se uistinu pobrinuti za to da se borimo protiv takvog fenomena. Hvala lijepa. Sada na redu gospođa Morvaj. Hvala. Dok Europska unija proizvodi čitav niz dokumenata o nasilju nad ženama i trgovanju ženama, u velikom broju država članica policija je u potpunosti indiferentna prema ženama. U Budimpešti je jedan policijski službenik odbio organizirati edukaciju za policijske službenike o ovoj temi. Austrijska policija je izazvala buru budući da kada djevojke odlaze iz Mađarske u Austriju i onda nestaju u čudnim okolnostima, dva mjeseca kasnije austrijska policija još uvijek odbija pokrenuti istragu, premda je očigledno da postoji sumnja da su te žene bile žrtve nasilja, a postoji i sumnja da su bile žrtve trgovanja ljudima. Jeste li upoznati s tom problematikom i što namjeravate poduzeti? Zahvaljujemo kolegici Morvaj, kolega Boris. Hvala vam lijepa. Prostitucija i ostvarivanje profita od prostitucija jest transgranični problem. Potrebno je usvojiti strožije zakone koji će omogućiti provedbu uredbi na učinkovitiji način. Također trebamo imati i izlazne strategije za žene koje žele e, izići iz prostitucije. Prostitucija se često povezuje s ekonomskim problemima i treba doista poduprijeti e, ovo izvješće i osnažiti suradnju među državama članicama kako bismo se borili protiv organiziranog kriminala transgranične dimenzije. Hvala lijepa. I na kraju, gospođa Hit. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Doneseno je i novo zakonodavstvo u Europi koje se odnosi na trgovinu ljudima. Određeni oblici kaznenih dijela e, sada se odnose i na kupovinu seksa. 2016. je godina kada će države članice doći u parlament i izvijestiti kako su e, provodili borbu protiv potražnje za prostitucijom i bit će vrlo važno da se i prouči ovo izvješće. Nije riječ o zakonodavstvu, već o e, izvješću koje govori državama članicama da se trebaju pozabaviti ovim problemom potražnje za prostitucijom. Hvala lijepa kolegici. Zahvaljujemo kolegici Het. Toliko sad što se tiče ovog e, postupka, Ja spontano javljanja za riječ i još na kraj povjerenica Gjođeva. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Željela bih e, započeti time što ću zahvaliti gospođi Hannibal na njenoj inicijativi i izvješću. E, postoje ogromne konsekvence trgovine ljudima, eksploatacije, e, priče o zavođenju mladih žena, djevojaka koje su prisiljene prodavati svoja tijela, prijetim se, e, tuče, kad kad ih prodaju čak i njihove vlastite obitelji. Željela bih vrlo jasno ovim putem reći da za nas u Europskoj uniji e, trgovina ljudima nije prihvatljiva u svakom smislu. Riječ je o grubom kršenju ljudskih prava i riječ je o iznimno teškom e, kaznenom dijelu. Često čujemo da je trgovina ljudima skriveni zločin, međutim mi ga zapravo vidimo svojim očima, to se događa pred našim očima. A oni koji to ne vide tako dobro su kriminalci koji to u pozadini kontroliraju. Također vrlo dobro shvaćamo međusobnu povezanost između e, spolova i trgovine ljudima. 96% žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije su žene i djevojke. Iza tih statističkih podataka nalazi se i tragedija svake pojedinačne od njih, a to je uvelike i povezano s raspravom koju smo vodili i o prethodnoj temi vezano uz izvješće koje je predstavila gospođa Prvanova. Mi također uviđamo da žene i djeca završavaju na prostitucijskom tržištu ne svojim vlastitim izborom da postoji veza između prostitucijskog tržišta eksploatacije organiziranog kriminala i da su te veze neosporne i da postaju sve očitije. Osim toga, Europol nas izvješćuje da većina žrtava seksualnog eksploatacije e, idu tamo, e, nalaze se i u zemljama gdje je prostitucija legalna ili regulirana. Kao što je to već bilo rečeno u prethodnim raspravama, Europska unija je usvojila vrlo ambicioznu direktivu o trgovini ljudima i novu strategiju kao dopuna toj direktivi. Bavimo se dakle tom dimenzijom smanjenja potražnje za na razini Europske unije i to je prvi puta kada to činimo i htjela bih završiti ovako. Prevencija je ključni e, stup ovog napora i pokazuje da je potrebno smanjiti potražnju za seksualnom eksploatacijom. Za malenu desetogodišnju djevojčicu koja se eksploatira na seksualnom tržištu ili za proizvodnju pornografije mora postati i klijent, mora postati korisnik i zato se moramo snažno fokusirati na smanjenje i eliminaciju ove potražnje. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođi povjerenici. Time završavamo s ovim dijelom. U 11.30 sutra imamo glasanje na tu temu i sada posljednja točka današnjeg dana i ove večeri. Naime, izvješće kolege Sajera, delegiranje zakondanih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti komisije. Prvo izvjestitelj ima četiri minute na raspolaganju.